I got a signal that it will work. We test. Is there a translation into Italy? Italian? Wir testen nochmal. Es funktioniert jetzt. funktioniert. Now it works. Okay, thank, thanks a lot. Keith, thank you. And now you can continue.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 mislim da nemamo što puno dodati na ono što je rekao izvjestitelj. Mislim da je ovo vrlo odmjereno i sveobuhvatno izvješće. Pet kompromisnih amandmana su apsolutno amandmani e, koji su dobri, odražavaju ono što su se dogovorili izvjestitelji u sjeni. I i dalje sam malo skeptičan oko uspostavljanja nove agencije za navigaciju u Europi. Mnogi amandmani su uloženi na tu temu, uključujući i amandman mog kluba zastupnika. Što se tiče amandmana 85. o kojem se traže da unutar država članica e, promiče korištenje instrumenata u e, samim državama članicama vezano za obuku za sigurnost osoblja. Ja mislim da su to e, ciljevi koji se mogu ostvariti i na, drugim, e, i na drugi način. Primjerice posticajima koje se daje tvrtkama. Hvala lijepo. Sljedeći je Cirkos. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, se želio zahvaliti e, gospodinu Teleru i drugim suizvjestiteljima. To su sada pet amandmana koje smo mi e, uputili i mislimo da može doći i do pojačanja same formulacije. Još dvije, tri stvari koje sam želio istaknuti u samoj raspravi. Dakle, doista je jako važno da se podupru regije koje se nalaze na krajnjim rubnim područjima, grčki otoci, kanarsko otočje, azorsko otočje, kako bi upravo ovaj transport vodenim putevima, plovnim putevima bio potaknut ne samo tijekom godišnjih odmora, već općenito tijekom cijele godine. To je strašno važno za preživljavanje na otocima. Ono što je isto tako važno je da se podupru i mjere e, kojima bi se svakako e, spriječilo nesigurnost opskrbe kako bi se brzim e, prijevozom putnika i roba postignula veza. Što se tiče djelokrug samog, e, samog nacrta izvješća, u početku smo imali jedan uži nazljev, e, dakle imali smo samo trajekte i e, dakle putnički promet sa kruzerima. Sada smo uključili i kruzere i ostale multimodalni putnički promet, e, time se daju nove mogućnosti u transportnom sektoru, te isto tako kada pomislimo i o samom Europskom fondu za strateške investicije. Hvala vam lijepo, to je dobro izvješće. Hvala. Gizine Meissner, Hvala gospodine predsjedniče, hvala kolega Kit. ovo je zaista bio ugodan rad i to na jednom izuzetno lijepom izvješću, pa već se i osjeća da imamo široku potporu, znamo koliko je važno ovo izvješće, prije svega kada je riječ o multimodalnom putničkom prometu na plovnim putovima. Svi su to elementi koji e, su spomenuti da moramo biti, paziti na zaštitu okoliša, da moramo isto tako Isto tako se pobrinuti na krajnje eh, udaljene regije, sve kompromise koje su predloženi eh, možemo podnijeti. Ne znam zašto je kompromisni prijedlog broj peti izostavljen. Ja sam, moja prva reakcija je bila da ću se uključiti u sve, ali bismo poduprili taj peti kompromis, ali ga nemamo na popisu sa glasovanje koliko sam uspjela vidjeti. Jedino što smo malo drugačijeg poimanje e, i da nije mišljenja da bismo trebali još jednu agenciju u ovom slučaju, jer upravo za međunarodnu regulaciju imamo IMO, a cestni River Commissions, e, dakle i komisiju za plovne puteve u unutrašnjosti i mislim da upravo za ovo specijalno područje, s obzirom da je vodni promet nije uvijek u fokusu e, naše pažnje, bilo bi zapravo dobro imati nešto posebno. No, s obzirom da imamo već dovoljno tih e, organizacija i agencija, možda ne bi bilo eh, dobro isto tako da se uzme u obzir da se to mora i nadzirati i nadgledati u konačnici. Ali sve o svemu mogu se suglasiti sa mnogo toga što je izvješću izrečeno bila izuzetno ugodna suradnja. Pa evo, ovo vrlo rado eh, slušamo ovakve riječi i ovo komplementiranje. Naravno, e, svakako ćemo isto tako vidjeti i ovaj kompromis broj 5, e, Alde bi ga želio uključiti. Tanja Gonzalez Benzas. Hvala, gospodine predsjedniče. Na prvome mjestu bih željela zahvaliti izvjestitelju na njegovom doprinosu i radu, a isto tako i na ljubaznosti koju je iskazao, ali isto tako i na konstruktivnom radu na ovom izvješću. Nakon sutrašnjeg glasovanja u našem odboru i mi ćemo svakako imati jedan vrlo uravnotežen nacrt izvješća, izvješće koje unutar našeg odbora traži isto tako i učinkoviti i održivi transport. Nekoliko nijansi smo ipak izostavili na koje bih željela upozoriti, koje možda nisu riješene do kraja. Moramo svakako sagledati i razlike kada je riječ o prometnoj politici. Moramo jasno razlikovati između različitih vrsta brodova, trajekata i njihove funkcije. Riječ je o prijevozu putnika na e, kopnenim e, vodenim putevima i na morskim putevima. To nisu isti brodovi, to nisu isti utjecaj koji ove vrste brodovi vrše na e, sam okoliš. Brodovi za kratki obalni promet, brodovi za duge linije se razlikuje, a isto tako i svakodnevna putovanja samih stanovnika udaljenih otoka kruzeri koji se e, koriste samo sporadično i to u slobodno vrijeme. Sam putnički promet kao alternativa cestovnom prometu i zrakoplovnom prometu moramo u svim kategorijama uzeti u obzir i gospodarsku situaciju, moramo proučiti gospodarski utjecaj nije jednostavno zaključiti sve skupa, već ove proces dinamiziranja na samoj lokalnoj razini, a isto tako i potencijal koji postoji i mogućnost dakle, teritorijalne kohezije na kratkoročnom i dugoročnom planu različite vrste kategorije brodova e, što se tiče i samih e, dakle ispušnih plinova Također moramo uzeti u obzir i zagađivanje plovnih puteve, te isto tako i balastne vode. Svakako ima još tu puno tema koje treba napomenuti. S obzirom da se nitko više nije javio riječ, e, dajem riječ e, Kristine Berke iz Junika. Hvala lijepa predsjedavajući. Hvala gospodine Taylor na ovoj inicijativi. Mi u Europskoj komisiji toplo je pozdravljamo. Mislimo ne samo da se radi o odmirenom prijedlogu, već da dolazi u pravo vrijeme. Povjerenica Bulls želi da 2017. godina bude posebna godina posvećena posvećena 2000 2017. godina da e, prometu e, na vodi, na vodenim plovnim putevima. I e, drago nam je dakle da Europski parlament u tome prednjači. Nekoliko tema vezane za rasprave koje su se vodile, naročito vezane za kompromisne amandmane. Prije svega smatramo da kao što smo čuli, e, da bi bilo dobro da se malo bolje e, pravi razlika između prometa i rekreacije. E, kružna putovanja, bez obzira na moru ili na rijekama, ne igraju istu ulogu kao kada se radi o najudaljenijim regijama i povezanosti s njima i uspostavljanju kohezije. Dakle, treba vidjeti kako pomoći takvoj vrsti prometnih e, sredstava kada se treba dati pomoć. To je jedna kategorija, a druga kategorija su kružna putovanja e, koja su jako popularna i e, tom sektoru ne treba pomagati. To je jedno. Drugo je što se tiče vanjskih granica. Mi iz komisije e, zaista smo zahvalni na nedavnoj ulozi e, odbora za promet e, na potvrđivanju rada Europske agencije za sigurnost na moru, zatim radu sa Frontexom kojim smo tražili da se uspostavi zaštita. To je vrlo značajno kako bismo shvatili kakva je situacija na našim morima i to je korak koji je bio vrlo značajan i možda ga treba uklopiti i u vaše izvješće. Što se pak tiče statističkih podataka, ti su podaci zaista važni kako bi se shvatilo što se događa sa takvom vrstom e, prevoza putnika. E, imamo određene statističke podatke, međutim želimo također posjetiti na činjenicu da Eurostat može prikupljati tu vrstu podataka samo ako tako stoji u nekom zakonskom propisu. A tradicionalno gledano, ako to stoji u nekom zakonskom propisu, onda bi Europska komisija morala procijeniti kako bi administrativno opterećenje tako prikupljanje podataka nametnulo dionicima. Dakle, u osnovi nakon svakog e, takve procjene rezultat je uvijek bio da se smanjio broj podataka koje je trebalo prikupljati. S druge pak strane, kako što se radi o godini koja će biti posvećena pomorskom prometu, možemo se obratiti agencijama koje nude kružna putovanja, koje imaju vlastite statistike, postoje također podaci u lukama, pa e, u očekivanju prikupljanja podataka u okviru Eurostata mogli bismo vidjeti što nam e, sektor, industrijski sektor koji se time bavi može ponuditi. Imamo također i prikupljanje podataka za nesreće. To je e, važno za sve što je vezano za sigurnost. Šteta je što Europska agencija za sigurnost na moru prikuplja dakle, takve podatke. Oni imaju e, dobro godišnje izvješće o tome koje vam preporučujem da e, pročitate. No, zašto sam rekao šteta? Zato što oni nemaju nikakve podatke za unutarnje plovne putove. Što se tiče uhlapanja... E, uklapanja prometovanja vodenim putevima u druge vrste prometa. Puno se već radi na tome, primjerice za izdavanje jedinstvenih karata. Naročito u urbanom kontekstu možete dakle kupiti takvu kartu i koristiti za gradski prevoz i za trajekte. Raspolažemo statističkim podacima koji će se međusobno objediniti i e, u budućnosti će se moći imati e, na jednom mjestu podatke o e, plovnom redu i voznim redovima e, na jednom mjestu kao i e, podatke vezane za osobe sa smanjenim mobilitetom. Osim toga, različite agencije, uključujući i Europsku agenciju, Europsku pomorsku agenciju, dakle rade na izradi zakona, e, naročito za pomorski promet. Nemamo je za unutarnje e, vodene e, plovne puteve nemamo je djelomično zato što nedostaju sredstva, a ovaj bi parlament mogao razmisliti ne bi li se to moglo uvrstiti u sljedeće e, višegodišnje financijsko razdoblje. Želim još privući vašu pozornost na izvješće objavljeno 30. rujna koje govori o provedbi Europske pomorske strategije za razdoblje od 2009. do 2018. godine. Tamo možete pročitati područja za vodeni promet za svih pet područja kojima se to izvješće bavilo. A proslijedili smo ga i vašem tajništvu koji, gdje ga možete uzeti. Hvala lijepo i to smo odaslali. A sada na kraju i Keith Taylor ima riječ. Izvolite. Hvala svima na komentarima. Moram reći Gezini i još jednom kolege da nakon što sam saslušao izvjestelje u Sjene, Sjeni da zaista Posebna agencija, posebna zasebna agencija bi predstavljala mučenje za koje sada nismo spremni. znam da to ovisi o proračunu što se tiče komisije, ali e, mislim da sa postojećim agencijama već možemo postići ono što želimo. Treba shvatiti da postoji razlika među različitim vrstama plovila i postoje različite mogućnosti e, koje se otvaraju recimo za e, kratke e, za kratka putovanja preko mora recimo u Danskoj tako što postoji u Amsterdamu radi se o električnim trajektima koji ne onečišćuju puno to svakako predstavlja novu mogućnost. Komisija se zaista zanima za e, takve inicijative e, sa niskim emisijama ugljivka, što je dobro došlo u kontekstu svih izazova vezanih za klimatske promjene. A također to može omogućiti da se smanji prometna gužva na kopnu. Drago mi je da će 2017. godina biti posvećena pomorskom prometu i to će omogućiti nama zastupnicima iz Velike Britanije da to u potpunosti iskoristimo netom prije nego što odemo. Hvala lijepa, sutra je glasovanje. Sada prelazimo na sljedeću točku e, o ulozi turizma povezanog s ribarstvom u diversifikacije ribarstva. Upućen odboru za ribarstvo, naš izvjestitelj za mišljenje Istvan Ujelj. Izvolite, imate riječ. Thank you, Mr. Chairman. In this opinion, I tried the answer... Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam pokušao dati odgovor kako turistička industrija može imati utjecaja u diversifikacijskom e, području, dakle stvoriti više radnih mjesta u ribarstvu kako se na neki način, na održivi način može pomoći e, očuvati identitet njihove profesije na samom paralelnom tijeku. Postoje izuzetno dobre primjeri u nekim zemljama kao što je to primjerice u Italiji, Grčkoj, Portugalu, Španjolskoj, a prije svega kada je riječ e, o e, dakle, svim aktivnostima na ili u vodi, rekreacijski ribolov, ali bismo željeli uključiti i unutarnja područja, plovne putove kao i rijeke. Nekoliko amandmana smo dobili, hvala lijepa kolegama koji su ih uputili. Većina ovih amandmana sadržava nove ideje. Ja sam u prvotno mislio ne da bismo trebali kompromis, već e, da bismo trebali imati jedan e, četiri amandmana koje sam formulirao, a prvi od tih je kako bismo došli bliže definiciji turizmu povezanom sa rekreacijskim ribolovom i ribolovstvom. E, ja sam od naših talijanskih kolega saznao da su ove riječi zapravo te koje se koriste. Prije svega kada je riječ o sinergijama za marketinške aktivnosti, za visoko vrijedne primarne proizvode, a kako bi se sačuvala i prirodna baština, te isto tako i bioraznolikost. Drugi amandman govori o marketinškim platformama koje se moraju razvijati i koje se moraju skrajati kako bi ispunili ove zahtjeve. Treći amandman e, fokusiramo se na e, na održivosti i na važnosti zapravo poslovnih modela koji su u skladu sa e, zahtjevima prirode, a isto tako i stručnjaka koji su bili uključeni na lokalnoj razini u čuvanju okoliša. U zadnjem amandmanu pozivamo komisiju da se koristi sredstvima u fondovima koji se nalaze u fondu, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Prije svega kada je riječ o profesionalnim ribarskim plovilima te usklađivanju za turisti statističke norme. Također se poziva komisija da se podupre ove inicijative na regionalnoj razini, te isto tako da se vidi koji su projekti vrijedni potpore i u kojim iznosima. Uvjeren sam da smo u posljednjih nekoliko tjedana dobili vrlo uravnotežen tekst i um, dajte mi signal ukoliko imate još daljnjih sugestija. Meni je bilo izuzetno interesantno, a isto tako i kolegama iz socijaldemokrata, ja sam kazao, ja sam iz Mađarske, nemamo previše mora, nemamo obale i zbog toga smo morali puno toga naučiti o samom ovom pitanju turizma povezanog s ribarstvom na diversifikaciji, smo zato uključili i e, rijeke i isto tako i same ove potoke. Nemojte zaboraviti, kaže predsjednik, da imate prekrasnu e, rijeku Dunav, e, Vindbande Kamp. Hvala gospodine Eh, Brussel eh, te komen. En zij heeft mij gevraagd een paar woorden. Dakle, kolega me je pozvao i imamo dakle, eh, tu moram reći nešto i o odnosima s izvjestiteljem. Ne samo što Mađari imaju Dunav, već imaju i Balaton. Dakle, tu ima E, puno mogućnosti za e, ribarstvo. I mislim da je to izvrsna inicijativa. Ribarski sektor e, traži sve više mjesta gdje može imati riblji fond i gdje se može ići pecati. Koliko sam ja shvatio, postoje četiri kompromisna amandmana koji su već e, sačinjeni. Mi ih možemo potvrditi. Mislim da ćemo sutra ujutro moći glasati za to izvješće. Zahvaljujem se izvjestitelju na pripremi ovog teksta i želim naglasiti koliko je ribarstvo važno za turizam. Hvala lijepo, riječ ima Gizine Majsner. Hvala gospodine predsjedniče, hvala i kolegi iz Mađarske, gdje naravno imamo isto tako i riba, to smo vidjeli i hvala na ovom nacrtu mišljenja. Ja unaprijed mogu kazati da ova četiri kompromisna predloga će dobiti potporu Aldea, Mislim da je jako važno da zapravo imamo jedan opći pristup e, za odbor za ribarstvo, jer možda oni neće uopće doći na ovu ideju da bi svakako turizam trebalo E, na neki način povezati s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva. Svi oni koji su u priobalju i i tamo znaju da je to sigurno dobro i da naravno to ima utjecaj i na turizam. Svakako postoje velik broj mogućnosti, postoje i individualne razlike u pojedinim regijama, ali u nekim amandmanima nećemo biti za, kada je riječ o vrlo regionalnim postavkama, a kada je riječ o razmjenama na europskoj razini, mislimo da je upravo pitanje subsidijarnosti ovdje ključno. E, jako je važno razmjenjivati iskustva, prije svega kada je riječ o turizmu povezanog s ribarstvom. Jako dobro je stvar opisana, hvala lijepo na ovom mišljenju i sve u svemu možemo biti jako zadovoljni s ovime. Hvala lijepa. Sljedeća, Jill Evans. Thank you very much. Um, and thank you to the Puno hvala. Zahvaljujem se izvjestitelju. Ovo je zanimljiva tema. E, mi smo se time bavili na ovom odboru i naročito u radnoj skupini za turizam, da vidimo kako turizam može biti koristan ne samo za lokalno gospodarstvo, već i za revitalizaciju i razvoj e, lokalne sredine. U tom smislu ovo je dobro izvješće. Ja sam uložila neke amandmane, međutim, e, moj klub ne podržava izvješću. Ja dolazim iz Velsa koji ima 750, 750 e, milja obale i zaista mislimo da ima veliki potencijal za razvoj, naročito u suradnju s drugim zemljama e, na europskoj razini. Kao što je kolega rekao ranije, pokušat ćemo ojačati partnerstva s cijelom Europom, e, čak i nakon što Velika Britanija izađe iz Europske unije. E, za nas je to sada još i važnije. Male regije moraju pronaći načina da međusobno surađuju. Možemo govoriti o zajedničkom marketingu, o dijeljenju najboljih praksi o, e, i o tome da trebamo shvatiti gdje se i kako ulagao novac. Sve vrste financiranja su važne. Uložio sam također i amandman koji se odnosi na žene, jer ribarstvo se često smatra sektorom gdje muškarci igraju značajnu ulogu. Međutim, moramo se pozabaviti i ulogom koju igraju žene i koju mogu igrati žene u razvoju te vrste sektora, naročito kada je to povezano s turizmom. Hvala lijepo. Sada za opću upravo Mare, Petova. Dobar dan svima. Još jednom hvala na e, interesu koji vaš odbor pokazuje za sve teme e, vezane za turizam, naročito za turizam povezan s ribarstvom. Razmatramo sada prijedloge amandmana i e, čekamo s nestrpljenjem izvješće o kojem će se glasati sljedeće godine. Već sada i prije završnog izvješća e, možemo reći da je većina amandmana u skladu sa mišljenjem i stavovima komisije. Zahvaljujemo se za kraj izvjestitelju što je uzeo u obzir komentare koje smo dali prošlog puta i zahvaljujemo se na vrlo dobroj suradnji. Hvala lijepo. Sada izvjestitelj Istvan Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja bih e, želio zahvaliti kolegama na svim amandmanima koji su upućeni i koji su dali nove impulse. E, uzet ćemo ih sve u obzir. Ja sam se upravo našalio i kazao da Mađarska nema interes za morska pitanja s obzirom da nema more. No, uistinu, problem nas isto tako dotiče kad je riječ o ribarstvu, i time povezana pitanja. Svi razmišljaju samo o morima, o dakle priobalnim područjima mora. Međutim, i sama jezera su pogođena svim ovim pitanjima. Utoliko više što su upravo jezera koje se na neki način uvijek bile u sjecište borbenih djelovanja, e, isto tako i rijeke koje su granične rijeke, pokušavamo svakako uključiti i sva pitanja povezana sa rijekama, a isto tako i e, turizma koji je povezan sa rekreacijskim ribolovom. Što se tiče slatkovodne ribe, tko god želi kušati, uvijek ste dobrodošli u Mađarskoj. Još jedna rečenica, nemojte misliti da sam, e, da nisam priseban kad kažem, nem ću moći sutra sudjelovati u glasovanju E, moram e, sudjelovati na Međunarodnom kongresu koji će se održati u Bratislavi i i odmah ću morati krenuti na put i nemojte mi zamjeriti što neću moći sutra biti na samom glasovanju, ali svakako ću sigurno dobiti informaciju povezano s time. Hvala lijepa. Bratislava je isto tako uz Dunav, Crno more je nekih tisuću kilometara udaljeno od Mađarske, pa to nisu neke velike udaljenosti. Svakako ovo pitanje je relevantno. Kao što znate, glasovanje je sutra. E, glasovanje od Brupeh je 10. studenog, a e, u prosincu ove godine ćemo imati glasovanje u plenumu. Zbog tehničkih poteškoća morat ćemo e, uložiti stanku 3 minute. Hvala vam lijepa. Hvala Yeah.

dobro Hvala Now we can continue. Možemo nastaviti. Tehnički problemi su riješeni u međuvremenu. A sada prelazimo eh, o nacrtu mišljenja o europskim strukturnim investicijskim fondovima, ocjena izvješća. Izvjestitelj za mišljenje e, vezano uz e, odbor za regionalnu reziju, regiju, izvjestitelj za mišljenje Kosmo Zlotovski. Izvolite. Hvala lijepa. Štovani gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege, ja bih e, želio zahvaliti izvjestitelju za mišljenje i što nam je uputio na crt mišljenja. Nemamo mnogo vremena, ali imamo velik broj amandmana koji su upućeni. Želim zahvaliti svima koji su upravo uputili te amandmane i nadam se da ćemo završni tekst e, moći usvojiti bez ikakvih daljnjih dvojbi. Tema je izuzetno važna i mogu vas upozoriti na neke ključne točke. Kao temeljni prilog, e, mišljenja smo da su strukturni investicijski fondovi izuzetno važni za daljnu integraciju i funkcioniranje transportnih mreža, prije svega kada je riječ o spajanju e, dakle, osnovnih mreža sa komplementarnim dodatnim mrežama, kao i e, izgradnja infrastrukture kada je riječ o transgraničnom prometu. Velik broj amandmana pojašnjavaju koliko je važno da se s tim u vezi e, koristi EFSI, Europski fond za strateške investicije i u okviru Europske strategije za razvoj. Održivost e, očuvanja, dakle, javnog prometa kao važnog faktora u samom razvoju e, kako između gradova, ali isto tako kako spajanje između velikih e, stjecišta i e, rješavanje problema s tim u vezi. Velik broj amandmana također upućuje da postoje još nedostaci u koordinaciji središnjih tijela u državama i središnjih tijela na evropskoj razini. To je izuzetno važno kada je riječ o regijama i kod generalnog planiranja kako bi se uzelo svakako u obzir i regionalne želje. Svakako je važno da se i komisija uključi, jer i komisija ima i stručnjake, kako i financijska sredstva za rješavanje svih otvorenih pitanja. Doprinos e, mora biti realan, a isto tako mora e, dovesti do toga da se sredstva ne rasipaju, odnosno ne završaju na krivim mjestima. Jako je važno da se i sama razina financiranja u okviru višegodišnjeg financijskog okvira ostane na razini kao i do sada za članice, prije svega kada je riječ o spajanju i pripajanju e, ostacima kontinenta. U okviru Europske unije, a prije svega kad je riječ o istočnoj i središnjoj Europi, govorimo o perifernim regijama koje su daleko manje razvijene u gospodarskom smislu, gdje imamo i geografske infrastrukturne uvjete koji nisu e, na najvišoj razini, gdje svakako europski strukturni fondovi nisu još e, u cijelosti uspjeli postići svoj učinak. Prije svega, transportna sredstva kada je riječ e, o izgradnji infrastrukturnih projekata, to je upravo problem ovih e, regija. Također je važno da se pristupačnost e, strukturnim investicijskim fondovima i sredstvima e, očuva za mala i srednja poduzeća. Postoji previše administrativnih prepreka kod samog pristupanja sredstvima, prije svega kad je riječ o prometu. Stoga bi trebalo upozoriti komisiju na činjenicu da samo birokratizacija ne smije biti važnija od samih ciljeva koji su postavljeni. Želim još jednom zahvaliti na suradnji e, svim izvestiteljima u Sijeni a i nadam se da će odbor sutra e, nagraditi naša nastojna. Hvala lijepa. Riječ e, ima Wint van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ehm, ik wil allereerst weer even mijn collega eh, mevrouw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 investicijskom fondu da je onda e, sektor prometa tu mora postati aktivniji. Raspravljalo se o 13 kompromisnih amandmana, od toga 12 njih može e, odobriti moj klub. Međutim, postoji i jedan e, e, amandman koje je uložila e, kolegica iz kluba socijalista koji govori o nacionalnim vlastima i kakve posljedice to ima na sektor prometa. To jest problem, međutim, mislim da je to sada preuranjeno i e, mislim da tako nešto ne treba ubrajati u nacionalni kontingent. Jednostavno takav način razmišljanja čini mi se previše e, pojednostavljen. Mislim da bi vjerojatno tu Europska komisija nešto trebala napraviti. Mm, primjerice, E, imali smo takav slučaj u jednom gradu u Belgiji. Nažalost, sutra nećemo moći odlučiti o tome, ali trebali bismo o tome razgovarati. E, kolege socijalisti dali su neke amandmane koji su dobri, ali za sada ih idemo e, prihvatiti. Danke sehr. Hvala vam lijepa. zadovoljstvo mi je predstaviti e, stavove naše izvjestiteljice u e, Sijeni. Kristine, izvoli Kristine. Nije lako Bavarcu govoriti, e, no kolege, nekoliko riječi od Kristine o ovom izvješću. Izvješće je, ide u pravom smjeru i uključuje različite pozitivne ishode. šest, ili sedam točaka koje trebamo sada pokrenuti. Prvo, potreba da se maksimalizira e, e, doprinos strukturnih fondova, da se, da se postignu ciljevi Evropske urbane, urbanog e, dnevnog reda i održavnih planova mobilnosti potreba za boljom sinergijom i provođenju dijela evropskih sektora u transportnom sektoru, zatim druge pozitivne elemente kao što je važno socijalne i teritorijalne kohezije veza sa ciljevima i potrebom da se smanje administrativne barijere, to je sve uključeno u tekst, no u e, perspektivi E, glasanje željeli bismo naglasiti dvije vrlo važne točke. Prvo je važno je podvući da efekt financijskih instrumenata je vrlo nizak ili ne postojeći u transportnom sektoru i tu su zapravo novac je najbolji instrument za podršku. A drugo, čini se važnim da se pozove na veću proračunsku fleksibilnost pod strukturnim fondovima. Relevantno je za naš odbor da se očituje o ovome pitanju jer svi znamo da investicije u infrastrukturu za održivi transport zahtjeva socijalne intervencije i nisu to tako e, atraktivne za privatni sektor. Evo to bi bilo to, Kristina. Hvala lijepa, Ismail i Kristin. Sljedeći Dominik Kike. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa. Zahvaljujem se izvjestitelju na onome što je napravio i da suradnji. Naš klub podržat će sve kompromisne amandmane. Naravno, ako gledamo e, amandmane pojedinačno, e, možda možemo imati i neke malo više iznijanzirane stavove. E, baš kao i Wim van de Kamp imamo možda specifičnije mišljenje o proračunskoj politici država članica. Moramo ostati oprezni, ali ne moramo ostati u području kojim se bavi ovo izvješće, a mislim da e, isto tako osvrtanje na teme koje su sada jako u modi, možda može biti malo delikatnije, no sve u svemu podržat ćemo ovo. Bilo nam je jako drago da je izvjestitelj inzistirao na tome da je potrebno napraviti različiti različite izvore financiranja, kako regionalne fondove, tako i raznovrsne financijske instrumente. Mislim da je to baš jako važno i da je to nešto ćemo morati stalno naglašavati. Postoji nešto što mi je žao i što nije napravljeno. Radi se o tome da se e, trebalo govoriti o tome kako se upravlja tim sredstvima vezanim za e, financijsku uredbu. Ovo nije izravna tema samog izvješća, ali e, financijska uredba može zabraniti da se određena vrsta financiranja koristi u e, prom, kad je se radi o sektoru prometa, ali to ćemo morati vidjeti i na drugim mjestima, uključujući i na odboru za proračunski nadzor trebalo bi također i vertikalno e, pomoći suradnji e, različitih agencija e, kao i za neke prekogranične aspekte samog prometovanja. Mislim da su to eto samo pojedinosti, ali mislim da se radi o izvrsnom izvješću kojeg treba podržati, kako kompromisne amandmane, tako i zaključke. Čudi me da Dominik Ike nije spomenuo spoj između Brisela i Brisela. To je jako važno. E, sada bismo prešli na Tega Regio, gospođa Kamin Fusat. Thank you, chair. Hvala predsjedatelju, hvala izvjestitelju. Nećemo uzimati puno vremena jer se sa svime slažemo. Nacrt izvješća i prijedlozi koje smo čuli su svi jako vrijedni. Željela bih samo jednu stvar istaći jer je vrijedan za sada i za sljedeće godine. Ovo izvješće komisije e, govori o platformi, o otvorenoj platformi podataka E, sve zanima kamo odlazi novac i ovaj program po prvi puta unaprijed pokazuje ne samo kamo novac odlazi po sektorima, znači toliko milijarde ide u transport, već također upućuje i na kilometre cesta, željeznice, održavnih e, načina transporta. E, već za to postoje podaci. Znači imamo tu otvorenu platformu podataka po državi članici regija, mjerama, programima i koliko je obećano u sljedećih sedam godina za poboljšanje e, i koliko je fondova za to namijenjeno. To je jako dobra informacija kada e, se razgovara sa državama članicama da se vidi da li one e, održe su obećanja. Mi e, to pratimo, izvješćujemo o toj platformi, ali možete provjeriti i vidjeti e, da li države članice napreduju onako kako su obećale. Hvala. Hvala lijepa. Glasovanje je sutra na odboru, a u odboru za regionalnu suradnju to je u studenom, oprostite. Naravno, Gospodin Zlatovski, imate riječ još jednom. Pa nemam puno toga za dodati, sve je već izrečeno, danas ćemo glasovati. Sutra zapravo. Da, želim se zahvaliti na prijevodu Njemačkoj. Evo, ništa nisam imao za primijetiti. Dakle, imamo glasovanje sutra, a odboru vjerojatno u studenom a na plenarnoj sjednici u prosincu ćemo imati finalno glasovanje. Sada sljedeća točka dnevnog reda, to je godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja u EU, vezano uz inicijativu koju je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku učinio izvjestiteljica za mišljenje Jacqueline Foster, koja nažalost danas nije s nama. Nije s nama, malo je zakasnila na svoj let, ali ja ću dati, evo, hvala lijepa Kosma Slatovski, izvolite. Napisala je to na engleskom jeziku. Ja ću to pročitati na engleskom. Što se tiče mišljenja izvjestitelja, Izvjestiteljica podvlači fizičke, tehničke i regulatorne barijere između država članica koje prouzrokuju fragmentaciju jedinstvenog tržišta i stvaraju prepreke povećanom tržišnom natjecanju, stoga je potrebna veća politička volja od strane komisije i država članica kako bi se zaista e, zaokružilo jedinstveno tržište za transporte. sljedeća ključna tema izvješća su napreci u digitalnoj tehnologiji u, sektoru transporta i turizma. Za izvjestiteljicu ove treba e, sagledavati ne kao E, prijetnju, već kao prilike da se stvore e, radna mjesta i da se bude od koristi klijentima. Izvjestiteljica također želi pozdraviti namjeru komisije da se pregovara sa nekoliko ključnih država i sindikata na svijetu. Ova tržišta ne samo da će poboljšati e, pristup tržištu, već će tako pružiti bolje poslovne prilike za europski sektor avijacije stvarajući tako poslov, e, radna mjesta i koristi za klijente. Osim toga, mišljenje je jasno u tome da integritet jedinstvenog tržišta treba zadržati kako bi se postigla e, dobro natjecanje i dobra utakmica između javnog i privatnog u transportnom i turističkom sektoru. Eto, hvala vam lijepo. Hvala lijepa evo, na engleskom jeziku sve smo razumjeli. A sada, mislim, Finn van de Kapp, na redu. Izvolite. Moram reći da e, i e, kolega nije još stigao u Brisel. Svi nekako kasne, pa se eto ponovno ja moram javiti umjesto kolege. E, samo e, par stvari u ime kolege. E, zahvaljuje se Jacqueline Foster i Domasu Zlotovskom koji je umjesto nje predstavio mišljenje. Mislim da je dobro da odbor za promet E, priprema mišljenje po pitanju tržišnog natjecanja, kojim se inače e, bavi odbor Ekon. Mi puno radimo na tom sektoru i e, moramo se nositi sa izazovima kako bi konkurencija bila više stimulirana. Jacqueline Foster je puno zanimljivih stvari unijela sa stanovišta svog odbora. E, postoji nekoliko elemenata o kojima se govorilo u tome e, i nedavno smo se time bavili. Sutra ćemo primjer baviti se i glasati o uredbi o upružanju lučkih usluga, a cilj je da se otvori tržište E, još više u tom sektoru. Treba lučiti što je javno, a što nije, što je privatno, a što nije. Neki smatraju da određeni objekti u lukama trebaju ostati e, javne usluge, dok drugi smatraju da to treba biti privatne a u svakom slučaju, zahvaljujući ovome, površat će se tržišno natjecanje u sektoru. Htjeli smo privući e, vašu pozornost na paket e, za cestovni promet. Svi znamo da je cestovni promet vrlo konkurentan sektor. Međutim, a To je vezano i za kabotažu i za socijalni dumping. Kao i utjecaj koji to može imati na uvjete rada. Prošle godine smo zaključili jedan paket. Sjećat ćete se sasvim sigurno da Mnogi nisu bili zadovoljni koji se mjeri otvaralo tržište. Drugi su smatrali da je to previše, jedni dakle da je premalo. Ja mislim da je dobro da se ova prekogranična ograničenja iz željezničkog paketa primjerice primjenjuje. To, je, mislim, dobro. A isto tako, predsjedniče, smo malo govorili o europskim fondovima. Govorili smo i o strukturnim fondovima kao instrumentu za povezivanje Europe. Svi ti fondovi nude mogućnost za više ulaganja. E, to će omogućiti dakle da e, nemamo, e, da se ne bojimo toliko konkurentnosti. Kolega Salini je rekao da je cijelo ovo područje područje gdje će državni nadzor i dalje i biti prisutan. Još uvijek ne znamo kako će se to sve za kraj završiti. Međutim, je siguran sam da će se naći dogovor sa Jacqueline Foster. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći, Ismail Moram se ispričati, naša izvjestiteljica e, u sjeni nije ovdje, ja ću predstaviti ono što je ona željela reći izvjestiteljica. E, podržava točku četiri koja se tiče koristi od, e, koriste digitalne tehnologije, no ima nekoliko aspekata u izvješću sa kojima se ne slažemo. Općenito je dojem da socijalni utjecaj ne postoji dok podržavamo natjecanje kao nešto što pokreće e, razvoj, mi želimo također reći da jedinstveno tržište ne može biti na uštrb socijalnih prava i onih koji rade u tom sektoru. U ovome kontekstu točke 1, 2 i 3 bi mogle biti poboljšanje tako da se naglasi da postoji potreba da se uspostavi ravnoteža između e, poslovnih subjekata industrije i e, radnika i transportnog sektora. E, cestovni sektor do sada je pokazao puno primjera gdje je otvoreno tržište dovodi do eksploatacije radnika, a što se tiče točke 2 mi podržavamo ono, kad kaže da u izvjestiteljica da se legislativa ne provodi u dijelu. Zatim točka 7 koja podvlači e, opasnost e, unilateralnih mjera koje poduzimaju države članice. U tom smislu podvlačimo potrebnu za većom koordinacijom i u svim državama E, državama članicama, naročito tako da se stvori agencija e, za cestovni promet e, koje su podvukli mnogi naši parlamentarci. Hvala. Hvala gospodine predsjedajući. Ja nikog ne mijenjam, ja sam odgovoran, to bih htio na početku reći. Znači nikog ne mijenjam. Što se tiče ovog nacrta, mislim da je nacrt jako dobar. E, ono što cijenim u nacrtu je da je jako fokusiran, da da se ne plete u kompetencije drugih odbora. Drugo bih želio reći, ono što podržavam je ono što je rekla Jackie Foster, a to je da nema e, političke volje za daljim razvojem internog tržišta u transportu i da imamo poteškoća sa provođenjem u dijelo e, postojećeg zakonodavstva. S tim se slažem. Drugo, također cijenim e, podvlačenje jednakih uvjeta za javni i privatni sektor i želio bih reći da e, je to e, za nove i za stara poduzeća jednako. Treće bih naglasio da treba e, e, im postati, da utakmica mora biti poštena i da moramo praviti razliku između protekcionizma i jednakih uvjeta za sve. Mislim da je to naglašeno u nacrtu, prema tome i to mogu podržati. I konačno ono što bih želio reći je da ću imati nekoliko amandmana koje će ići u smjeru poštene e, tržišne utakmice i naglasak na takvu utakmicu i također će odraziti neke spise poštanskih usluga ili kolaborativnog gospodarstva. Inače, mislim da je ton koji je u ovome izvješću već postignut nešto što, e, s čim se mogu gotovo potpuno složiti. Hvala. Hvala Maja Ja e, sam na, sreću došla na vrijeme, govorit ću finski, na svačije zadovoljstvo. Zahvaljujem e, izvjestiteljici Foster na nacrtu. Iako je ova stvar takva koja će razdvojiti skupine u parlamentu i e, klubove u parlamentu, ali pristup je uspješan, iako se ne mogu sa svime složiti jer se radi o rubnoj aktivnosti, odnosno aktivnosti koja e, zadiru mnoga područja, transport i turizam, e, zadiru mnoga područja, recimo avijacija ima, e, odvija se utakmica između Europe i trećih zemalja. Ovaj parlament mora imati protektivan pristup za zaštitu europskih poduzeća u cestovnom prometu i E, utakmicu u smislu e, bogatih i siromašnih zemalja. Komisija je intervenirala sa cestovnim paketom, a kad se govori o željezničkom transportu, e, došlo je do zasićenja tržišta. Postoje poduzeća koja su imala monopol, monopol zakonodavstvo to pokušava srušiti ali ne znamo kako će se stvari odvijati u budućnosti. Različiti oblici transporta e, imaju e, za natjecatelje e, različite oblike financiranje usluga klijentima. Na primjer, poduzeća se e, bore o, pod čijim će se uvjetima ovaj sektor e, razvijati. Ne možemo smatrati e, tržišnu utekmicu kao način do sreće s jedne strane ili s druge strane putom do pakla. No, kao zakonodavci moramo biti sigurni, moramo se pobrinuti da zakonodavno okružje u ovom sektoru bude jasno i da do, dopire do svih dionika na isti način. A najviše od svega trebamo se prisjetiti da je da transportni sektor postoji radi transporta putnika, klijenata i u svim našim odlukama moramo biti sigurni da e, pravila igre u ovome sektoru imaju za cilj e, poslužiti krajnje korisnika na najbolji mogući način. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći govornik Keith Taylor, izvjestitelj u Hvala gospodine predsjedatelju. Meni nije neugodno što Jackie nije ovdje, nadam se da će brzo doći i jako se veselim raditi s njom na ovom izvješću ja sam eh, izvjestitelj u za zelene. Ja sam uvjeren da je jedini način da postignemo dobru tržišnu utakmicu, poštenu tržištu utakmicu u cijelom sektoru transporta je da eh, pokažemo prave troškove svake vrste transporta Recimo, pogledajmo odjeljak jedan u kojem Jackie govori o tome da se pokušava postići e, poštena e, tržišna utakmica, tržišno natjecanje. Moramo uzeti u obzir troškove svakoga oblika transporta koji uključuju učinke od e, stakleničkih plinova, utjecaje na zdravlje, zagađenje, zaštitu, promjenu klime i tako dalje. To sve treba uzeti u obzir E, ako to ne uzmemo u obzir nećemo imati e, nećemo imati kao rezultat poštenu utakmicu i e, prave cijene oporezivanje i druge financijske obveze mogu dovesti do održivih oblika transporta kao što je vodeni putovi na kopnu i željeznica koji će biti učinkovitiji Znači, uzmemo samo u obzir a, a, zrakoplovni sektor, na primjer. Oni dobivaju jako velike subvencije i izravno i neizravno od poreznih obveznika. E, ono što 43 milijarde e, eura godišnje se njima e, oprašta od poreza mnoge vlade, mnogim vladama to fali u njihovom budžetu, a to znači da održivi e, oblici transporta trpe zbog toga. Prošli tjedan je došlo do dogovora o mjerama na globalnom tržištu koji pozdravljam ali moramo priznati da je to samo prvi korak koji nije uopće išao dovoljno daleko da se izbjegnu e, opasnosti promjene klime zračni promet mora e, se oporezovati na normalan način i mora e, ga se pokriti svim normalnim mjerama koje vladaju na tržištu. E, međunarodni letovi u i izvan Europske unije moraju se uskladiti sa emisijama stakleničkih plinovima. Imamo amandmane na ovaj ovo izvješće koje će odražavati naša e, stavove. Onaj tko zagađuje mora platiti, e, socijalni dumping i tako dalje. Ja se jako veselim naprijed jednoj živahnoj razmjeni mišljenja. Hvala. Hvala lijepa. Lucy Anderson. Hvala e, ja se slažem sa puno onoga što su moje kolege već do sad rekli. Mislim da je važno da socijalni aspekti u smislu zapošljavanja i e, izbjegavanja utrke prema e, dnu se e, naglase u mišljenjima koje budemo imali o ovim temama i u amandmanima. Također mislimo da ovo mišljenje u ovom trenutku ne priznaje transport kao vitalan javni e, servis. To nije nešto što je opcija za mnoge ljude. Oni ovise o transportu kako bi došli na radna mjesta, kako bi zadržali svoja radna mjesta. Puno je dokaza, kao što je pokazala odlična studija koju je parlament obavio prošle godine o vezama između socijalne inkluzije i javnog transporta. To je nešto što treba unijeti u cjelokupno gledanje na politiku transporta. To ne e, treba samo stavljati u kućicu e, tržišne utakmice. To je također naglašeno i studijom komisije provedenom e, ran, na početku ove godine. Ovu ugovorima u e, javnim uslugama i transportu. Od 2008. od financijske krize 2008. došlo je do velikih problema u mnogim državama članica zbog toga što javni transport ne dobiva dovoljno podrške i to nas sada vrlo lijepo dovodi do sljedeće teme o kojoj ćemo razgovarati, ali mislim da ovo izvješće ne slažem, da se ne slažem sa svime, drago mi je da raspravljamo o tome, no to izvješće treba popraviti u mnogim aspektima. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je Jens Nilsson. Govorili smo dakle o dvije stvari. Spomenula sam socijalne aspekte. To su vrlo važne stvari. Mi ovdje imamo većinu koja se bavi upravo temom socijalnog dumpinga. Znamo kakvo je mišljenje većine i može utjecati na ovo. Govorili smo također i o optimizaciji Europskog strukturnog investicijskog fonda. Dakle, govori se o tim maksimizaciji. E, govorim e, kako onome što se događa u mojoj zemlji, tako i u drugim zemljama. Naime, važno je investirati dugoročno e, za razvoj turizma. Trebamo naći i financiranja će, odnosno financijska sredstva kako bi se napravila ulaganja a s obzirom na vrste fondova nije moguće ulagati u isti projekt, e, naime to nije predviđeno. Ne možemo imati i jednu i drugu, e, drugi izvor financiranja. E, morali bismo nešto učiniti kako bi svi dionici mogli uložiti u projekt, naročito projekt koji je od strateške važnosti za raste i za zapošljavanje. Evo, to je moj prijedlog. Hvala lijepa. Evo sad sam ja na samom kraju. Već 12 godina sam u Europskom parlamentu i kada je riječ o principijalnim pitanjima, user-based principle, dakle internalizacija eksternih troškova, e, zasnovana na principu zagađivača, sve iz klubovi zastupnika kroz sve zemlje imamo zajedničku jedinstvenu poziciju. Međutim, kada je riječ o sektoru transporta, i prometa, onda konzervativni zastupnik iz CDU-a koji je kazao da u prometu je isključeno tržno gospodarstvo i to nas sprečava. I kada pogledamo upravo e, one vrste transporta koje su štetni za okoliš i e, izuzetno se dobro stavljaju e, financijski, dakle, u financijsku prednost, a svi ostali su naravno financijski u negativnom i Drago mi je što imamo sada predstavnicu iz TK Competition i ako upravo vidimo da komisija usmjerava svoj pogleda samo na cestovni promet, u cestovnom prometu konkurencija mora biti na razini, a isto tako se stvari moraju dvijati i e, u željeznici, a isto tako i u e, dakle, zrakoplovnoj industriji. 30 milijardi svake godine e, zrakoplovne kompanije dobiva oko poklon jer ne plaćaju porez na kerozin, ne plaćaju porez na dodanu vrijednosti, sve se to mora platiti. Zbog toga je umjetno povećana cijena željezničkog prijevoza, a zapravo sve skupa nije u skladu sa našim klimatskim ciljevima. I zbog toga moje pitanje koje bih postavio komisiji, upravo, uopće upravi e, za tržno natjecanje, što vi činite, ja sam to na svim razinama postavio pitanje, kako se ova načela oko kojih smo se suglasili provedu i u prometnoj politici. I drago mi je što će Štefan Zimon odgovoriti iz opće uprave i možda nam dati i odgovor. Izvolite. Pa troje su ovdje predstavnika iz opće uprave za tržno natjecanje. Moraju se sporazumjeti tko će govoriti. Sadržaj je možda važniji od forme. Izvolite. Ovo pitanje se ne čini nečime što ima veze sa direktnim tržišnim natjecanjem. E, govorimo o državnim poticajima koji mogu biti protuzakoniti. E, znači, e, porezi su prerogativ država članica. Počeli smo u nekim područjima se boriti protiv izbjegavanja obveze plaćanja poreza, no u ovome području do sada zakonodavstvo je na državama članicama i one to čine same. Mi nismo u ovome području uopće djelovali. Nikako. Darf ich mal kurz? Snijem kratko u upozorite na to. U Njemačkoj imamo situaciju da od 23 zrakoplovne luke, 17 ih je u minusu. Održava ih se samo zato što su na neki način na državnim subvencijama. Ali kada smo imali željeznički promet Breslau Berlin, tada se dogodilo to da se ne smije e, državnim subvencijama pomoći. Ili ćemo imati subvencije za sve vrste transporta E, ne. Ne možemo imati neke e, na subvencijama, neke ne. A upravo i porezni zakoni nude nam mnošto mogućnosti. U nekim zrakoplovnim lukama je bila intervencija, recimo Flughafen Han, zrakoplovni luka Han, Zweibrücken, ali kod nekih drugih e, zrakoplovnih luka ne vidim razlog. Zašto imamo dakle, komisiju koja prihvaća kod jednih dakle, subvencije, da, navodite primjer e, sam iz zrakoplovnih luka, e, samo tržište e, od 90. godina imamo liberalizaciju. Zrakoplovne luke su bile infrastrukturni projekti, te kod presude protiv dakle, mjere u Leipzigu, zapravo se pravno može stvar gledati drugačije. Znači, državne investicije u infrastrukturne projekte pod nekim okolnostima mogu se smatrati subvencijom. Mi smo na to reagirali, 2014. godine smo e, usvojili smjernice. E, više od stotinu je slučajeva od Španjolske pa sve do baltičkih država. Zaista činimo sve što možemo i jako mi je dobro znano da u Njemačkoj zapravo su pozitivne samo tri zrakoplovne luke, a kao što znate imamo prijelazno razdoblje koje je u trajanju deset godina i u okviru kojeg razdoblja se mogu davati određene svojevrsni poticaj. Nakon toga bi bio kraj svim subvencijama. Mi smo na dobrom putu, dajte nam još malo vremena, ali u svakom slučaju malo smo zakasnili sa svime. Hvala vam lijepa. Wim van de Kamp, izvolite. Even mijn beeld. Um... Hvala. Mm, Trebali bismo imati dakle jasnu ideju. Možda bismo morali saznati i kakav komentar daje komisija na tekst Jacqueline Foster. Komisija ništa nije rekla o tekstu izvjestiteljice. Možda se mogli nešto reći o tome? Pa ja ne mogu ništa kazati, ali komisija sigurno može dati neki svoj komentar. Ne znam tko će to učiniti, ali svakako smo zainteresirani da čujemo nešto o nacrtu miša u samom tekstu. Izvolite, imate riječ. Oh. Okay, I'm DJ Competition and ja nisam komisija, već e, direktorat e, tržišna utakmica i sa te perspektive mogu se složiti i mogu potaknuti parlament da e, vrlo brzo usvoji paket o željeznicama. To je područje gdje nešto treba učiniti. Tu, tu je na parlamentu i na državama članicama da usvoji dobro zakonodavstvo. Nakon komisije riječ ima Kosma Zlotovski u ime Jackie Foster. Also, ich bedanke mich. Hvala vam lijepa na svim primjedbama i napomena, i to u ime kolegice Foster, i veselim se zaista i raspravi koja će uslijediti. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Dakle, rok za upućivanje amandmana je 13. listopada a e, glasovanje u odboru za promet i turizam e, je 11. E, studenog, 5. prosinca. Sad, da li će na plenarnoj kada će biti, to još ne znamo točan termin. Time prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Izvjestitelj je Boguslav Liberacki, koji nije s nama, već smo se navikli na ovu situaciju, ali pobrinuo se za zamjenu, a to je Lucy Anderson i dajem riječ Lucy Anderson. Izvolite. Hvala lijepa. Drago mi je da me je e, Boguslav Liberacki zamolio da ga zamijenim o njegovom izvješću o godišnjem e, radu Europske investicijske banke E, drage kolege. Europska investicijska banka je od uvijek uvelike pridonjela e, investicijskim projektima u prometu. To je, promet je okosnica za općenito otvaranje radnih mjesta. Ja to osobno znam s obzirom na infrastrukturu, prometnu infrastrukturu u Londonu. Osim Europske investicijske banke, infrastrukturu u prometu e, financiraju i iz drugih izvora, primjerice iz instrumenta za povezivanje Europe. I važno je da između Europske investicijske banke, komisije i država članica se koordinirano ulaže. Boguslav Liberacki misli da se moramo usmjeriti na željezničke koridore i strukturni fondovi se koriste primjerice zajmovima. To su manje atraktivni za privatne ulagače, e, dok e, tamo gdje se može dobiti e, određena dobit, to više privlači privatne ulagače. Bogoslav misli da trebamo imati koordiniranje i e, da situacija mora biti komplementarna. Izvjestitelj smatra da Europska investicijska banka mora obratiti pozornost na geografsku raspodjelu ulaganja i e, mora se obratiti pažnja na infrastrukturu. Važno je naglasiti da e, projekti javnog privatnog partnerstva također trebaju predlagati kako bi se ostvarila pravna izvjesnost. Isto tako trebalo bi izbjeći e, da stoče e, do sporova zbog različitog tumačenja pravila. I za kraj gospodin Liberacki traži da će se nastaviti sa, sa financiranjem naročito ključne evropske mreže. Hvala lijepo, Vim se javio. poslije podne su se javile različite osobe. Vidite, nisu došle ovdje jer su imali problema u prometu ili pa su pak imali nešto drugo što su trebali napraviti. U svakom slučaju zahvaljujem se kolegi Liberackom i ono što nam je prenijela gospođa Anderson. Radi se o godišnjem izvješću o financijskom radu Europske investicijske banke vidimo iz onoga što smo čuli da je mnogo što što uneseno u taj tekst. Europska investicijska banka puno ulaže u sektor prometa. To e, kolega Liberatski i kaže. Prošle godine radilo se o 40 e, milijuna eura, a velik dio toga uložila Europska investicijska banka. To su značajne svote. A Europski fond za strateška ulaganja možda malčice kasni. Međutim, kada vidimo što radi Europska investicijska banka, vidimo da e, ima dio infrastrukture, dakle, je jako važno e, dobro obaviti pripremu, jer ako se priprema obavi ove godine, sljedeće godine neće ta ulaganja biti iskorištena već možda tek 2018. godine. Što bi toga trebalo napraviti? Trebala bi Europska investicijska banka malo više se reklamirati. Trebalo bi više reklamirati činjenicu da je moguće uložiti novac u prometni sektor. EFSI može pomoći, ali to se još uvijek ne zna. Treba također ulagati u održiva prometna sredstva. Imamo e, sastanak u Parizu za, o klimatskim promjenama koje se održao, pa zatim sporazum i kao i tako dalje. E, I tu Europska investicijska banka može igrati važnu ulogu. Na posljedku, što se tiče subvencija, ono što mi ovdje zovemo blending. Dakle, miješanje. Poslije treba naučiti miješati različite vrste izlaganja, kredite, bespovratne zajmove i tako dalje. A za neke projekte to još uvijek nije moguće. Možda bismo to mogli prenijeti Europskoj investicijskoj banci. Možda bi kolega Liberacki u svom mišljenju možda mora upravo naglasiti to i reći da treba ostvoriti više mogućnosti za ulaganje. Hvala sad Dominik Rike. Nemam zapravo puno što dodati na ovo što je rečeno. Mislim da ćemo se e, morati pozabaviti različitim elementima vezanim za to izvješće. Nadovezat ću se na ono što je rekao kolega. Europska investicijska banka je banka. Iako je to banka je, iza koje stoje Europska unija, ona ipak nije dio političke strukture Europske unije. To se naglasilo. E, zaista e, jako smo zainteresirani za rad Europske investicijske banke koja surađuje s različitim dionicima, s državama članicama, kao i s regionalnim institucijama, kao i sa mm, važnim gospodarskim čimbenicima. To smo dakle naglasili i Europska investicijska banka e, radi jako mnogo, naročito kada gledamo na dulji rok. Europska investicijska banka ulaže u infrastrukturu i to je ono čime se mi ovdje naročito bavimo. Međutim, ne radi se strukturirano u odnosima e, organa, recimo iz Europske komisije i Europske investicijske banke. Pa stoga Europska komisija i način na koji se koriste europski strukturni fondovi E, zatim posebni fondovi, primjerice instrument za povezivanje Europe. Dakle, to e, nije usklađeno s normalnim funkcioniranjem banke, jedne banke, a isto tako e, Europski fond za strateška ulaganja je nešto što u potpunosti kontrolira i odbor banke, što predstavlja problem jer za sada ne postoji mogućnost dodatnih financiranja i sredstava koje bi bile drugačije prirode. I e, bez obzira o tome o kakvim se vrstima zaštitnih mehanizama radi, odnosno financijskih instrumenata. Godišnje izvješće E, Europske investicijske banke ne može se zato sagledati na e, takav način jer Europska investicijska banka e, ima mehanizme jamstva koji su drugačije od onih koji ima neka druga banka Dakle, na tome treba insistirati u izvješću. Mislim da je to važnije nego li da unesemo uobičajene primjedbe o tome kako funkcionira ta banka. Mislim da je sada vrijeme da se o tome počne govoriti na drugačiji način. Hvala Maja Kilen. Hvala izvjestitelju Liberackom na ovoj prijedlog mišljenja. Imam dvije primjedbe, uložit ću i amandmane vezane s tim. Ako ste zaboravili, želim vas podsjetiti da smo prošlog tjedna u parlamentu glasali o usvajanju Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. A klimatske promjene neće stati zahvaljujući onome što mi usvojimo u parlamentu. Ne trebaju nam konkretne stvari koje treba konkretno financirati. Treba ih financirati i iz državnih sredstava i, i na razini Europske unije. Treba smanjiti emisije, e, trebamo e, smanjiti naročito emisije ugljika. To je jako važno i u sektoru prometa. Mi ovdje govorimo o Europskoj investicijskoj banci koja financira takve projekte. To je vrlo važno i e, potrebno je da projekte procjenjujemo na različit način kako bi e, ti projekti e, imali vidljiv učinak na okoliš. Trebamo također promijeniti i način razmišljanja. Ne možemo govoriti o prometnoj infrastrukturi. Jedino što možemo napraviti je, možemo napraviti s postojećom infrastrukturom i treba tražiti i automatizaciju. Trenutno se bojim da investiramo krivo ili nepotrebno, a to se zasniva na sadašnjim pretpostavkama, sadašnjim modelima. E, mislim da u ovom prijedlogu mišljenja trebamo govoriti ne samo o prometnoj infrastrukturi, već i o uslugama. I uložit ću amandman u tom smislu. Hvala. Hvala Oprostite što kasnim, no zahvaljujem se gospodinu Liberackom na izvješću. To je izvješće o prvom, e, o prvom dijelu govori o investicijskoj banci, onome što smo već pretpostavili u ovom odboru. A to je da 50% tih ulaganja su e, se našli u takozvanim starim zemljama članicama Europske unije. Za razliku od toga, države na istoku Europe nisu dobile sredstva za financiranje nikakvog ozbiljnog projekta. A s vremenom će se tako povećati geografska neuravnoteženost. Pogledajmo što je planirano nekada trebalo je geografske napraviti koncentraciju u odnosno 45%. Međutim, sav taj novac odlazi u tri velike države. U sektoru energetike 30% bilo je predviđeno za projekte infrastrukture, 40% je otišlo za E, projekte iz energetike. Prema tome, radi se o stvarima koje smo predvidjeli. Jednostavno nije uravnoteženo. Na sastanku u Bratislavi odlučeno je da će se produžiti Europski fond za strateška ulaganja za dalje dvije godine. Ali u osnovi ništa se neće promijeniti. E, jako sam kritičan prema takvoj situaciji Radili smo na tome da razvijemo politiku, prometnu politiku i e, pokušavali smo podržati one vrste e, prometnih sredstava koji ne škode okolišu, primjerice željeznice. Treba gledati gdje se može ostvariti kapitalna dobit u tim prometnim sektorima. Putem liberanskog izvješća moramo ukazati na te probleme i vjerojatno promijeniti političku orijentaciju kako bi se u sektoru prometa ostvarili dugoročni ciljevi. Hvala lijepo, Faljno Koner. Čao pravo komisije. Gospodin Herod Reuters nam se priključio. Hvala što je došao. Šteta što nije čuo našu raspravu. Ali on ima ogromno iskustvo i nadam se da ovaj nedostatak će moći on kroz svoje izlaganje popraviti. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Da, točno je da uopće nisam čuo vašu raspravu, pa je teško izravno reagirati na ono što su pojedini zastupnici rekli. Međutim, želim naglasiti da smo u posljednje dvije godine bili svjedoci velikog razvoja e, instrumenta za povezivanje Europe. I znate da je E, izdvojeno gotovo 20 milijardi e, za e, buduća ulaganja, a imamo i mnoge projekte koje bismo mogli financirati bude li više sredstava na raspolaganju. Moramo se usmjeriti na veliku dodanu vrijednost, a to su je naročito prekogranični promet pokušavamo ostvariti i e, ravnotežu u geografskom e, pogledu što se od nas i traži. I e, mislim da se ovdje u velikoj mjeri bavimo projektima koji se bave voznim parkom i brodovima imamo izdvojena za to, e, zato imamo 9 milijardi eura i da e, 3,5 milijarde eura je predviđeno zakle za brodove, što znači 12,5 e, milijardi eura. Taj uspjeh prve godine EFSI-a je upravo razlog zašto se produžilo se dvije godine trajanje EFSI-a do 2020. godine, kao što se i povisila sredstva na 500 milijuna. Nadamo se da ćemo moći primjenjivati projekte iz EFSI-a za mnoge projekte koji nisu štetni za okoliš. Mislim da se ovdje radi o pozitivnom razvoju i e, na taj način e, dobivamo ovdje prilično veliki doprinos. Budući da nisam čuo raspravu, e, ne mogu sada ništa više reći, ali mogu reagirati kasnije tijekom rasprave. Nakon toga još jednom gospođa Anderson umjesto kolege Liberackog. Da, niste čuli raspravu pa vam mogu to ukratko sažeti. Uglavnom su kolege e, naglašavali i postoji veliki politički sensus na tome, a to je da trebamo i miješati izvore financiranja za projekte i isto tako da se tome treba pristupiti kreativno. Isto tako spomenuli su da je Europska investicijska banka banka i e, da je taj aspekt vrlo bitan baš kao i u izvješću, kolege su rekli da geografska uravnoteženost je nešto što je jako važno između novih i starih država članica i također ekološki aspekti. Puno ste u tom smislu napravili, ali e, komisija mora omogućiti da ekološki aspekt zaista prednjači u svemu što radimo na tom području. Koordinacija je također ključna. Boguslav govori o, koherentnosti i komplementarnosti i o dodatnim vrijednostima. A mislim da smo u ovom odboru svi složni oko toga. Gospodin Reuter se za riječ i suglasni smo da će se još jednom javiti za riječ. Izvolite. Hvala gospodine Kramer. Uh, uh, ja bih eh, se želio osvrnuti na jednu točku, a to je točka koju ste zapravo govorili o ovom miješanju, o kretnom miksu i želim zahvaliti gospodinu Krameru što ću upravo to eh, moći istaknuti. Naravno i prijedlog komisije eh, predviđa da se upravo miješaju kreditni izvore i to u visini od jedne milijarde eura. Ovih jedna milijarda eura je već rezervirana u instrumentu CI, a što se tiče komponenata samih e, bespovratnih sredstava pod uvjetom da su miješani, odnosno da se koriste sa drugim bankovnim proizvodom i EFSO-om. E, ovo je na neki način otvaranje prema svim onim točkama koje ste e, zaista spomenuli, kako bismo što više osvrnuli se na proizvode koji su za očuvanje okoliša, ali isto tako da postignemo i geografsku ravnotežu. Mislimo da je u prvoj godini EFSU-a to bilo jako teško, ali time što ćemo zapravo doći i do država članica koje su imali poteškoće da uđu. Upravo ovaj način miješanja e, i mogućnost e, da se proširi e, portfelj projekata i to na neki način oni projekate koji imaju dosta težak pristup bankama. Stoga mislimo da od strane komisije zaista je ovo jedan pozitivan razvoj koji može uistinu dobiti potporu i vašeg odbora kako bismo proširili portfelj same ponude koje činimo zajedno sa bankom. Hvala lijepa. Lim, izvolim. Pa, e, dobro, malo vremena, pa želim postaviti još jedno pitanje komisiji, a to je pitanje vezano za kreditni miks. Naime, to je nešto što je vrlo aktualno i važno je. Istovremeno, morali bismo govoriti nešto i o onom use to lose, dakle ili to iskoristite ili se izgubi sredstva. Često se e, projekti ne realiziraju jer nema lokalnih e, investicija ili drugih e, vrsta investicija. Ne znam da li bi nam predstavnik komisije mogao nešto više reći o tome. Da die Hoffnung zuletzt... Nada umire zadnja. Eh, dajem kolege Rojte su riječ. Hvala lijepa. Eh, dozvolite da evo ću ipak odgovoriti na engleskom jeziku ako je to u redu i to časnim članom ovog eh, odbora koristite ili izgubite, dakle, use it or lose it, ovo je definirano u samom instrumentu za povezivanje Europe e, prema zapravo e, sporazumu i onih e, dodjelnih sredstava za svaki pojedini projekt, tada izvršna agencija NEA, a isto tako i uz nadzor komisije, će započeti sa samom procedurom ili da se odgodi ili da se ponovno koriste sredstva, dakle, ili anuliraju sredstva za takve upravo projekte. Imali smo sada dva poziva 2014. godine i sa izborom koje smo učinili 2015. godine, 2015. poziv e, sa e, ikata u 2016. E, dakle, sam vijek samih projekata je godina do dvije dana i ako se primijeni princip use it or lose it u ovom trenutku ne bi bilo dobro. Ali u posljednjem višegodišnjem financijskom okviru zapravo smo na neki način predvidjeli sagledavanje na sredini razdoblje i to za projekte koji se mogu prenijeti u 2018. godina. I u tom trenutku moguće je da će se zapravo e, oni projekti koji nisu realizirani i koji nisu pokazali svoje rezultate dobiti ta sredstva tri do četiri puta su veći zahtjevi od onoga što smo mi zapravo uspjeli odabrati. Imamo puno kandidata koje smo morali odbiti i novac koji se ne bi koristio u jednom projektu može se apsorbirati kroz druge projekte. Naravno, to je nešto što ne bismo željeli jer smo upravo birali projekte sa zaista velikom dodanom vrijednošću za Europsku uniju, ali mislimo da imamo i neke projekte koji su, tako reći, ostali, koji bi mogli se okoristiti upravo ovim predviđenim mehanizmom. Nemojte me krivo razumjeti, dakle, da li ćemo e, na neki način oduzeti sredstva da koristimo za druge, to je nešto što imamo predviđeno u samo e, uredbi i isto tako resursi koje stoje na raspolaganju. Svakako ovi projekti moraju donijeti rezultate, e, sve one rezultate koje smo predvidjeli. To nije matematička računaca, ne možemo smanjiti za 10-20%, to je sagledavanje projekata, analiza projekata, a novac koji bi se vratio naravno će se koristiti ponovno za programe. Hvala lijepa. I time bismo zapravo gotovo završili današnji dio sjednice. Još samo e, dajem rok e, za amandmane, a to je 13. listopada glasovanje, a ne 14. listopada za amandmane. Glasovanje u odboru za promet i turizam 14. 29. E, u odboru, dakle za ekonomska i monetarna politika, a u prosincu ćemo imati glasovanje na plenumu. Ja bih e, želio sada zamoliti sve one koji ne sudjeluju na sastanku koordinatora, napuste u dvoranu. Mislim da imamo dovoljno vremena, možemo nastaviti. Lucy, da li možeš nazvati Ismaila da nam se ponovno vrati u dvoranu? Jer bismo onda nakon jedne kratke stanke mogli odmah nastaviti sa sastankom koordinatora i s obzirom da s obzirom da je on nazočan na ovoj e, sastanku koordinatora, svakako će on prvi uzeti riječ.